Bon. Chers amis, s'il vous plaît. Donc nous, nous avons souhaité... Euh, Dragi kolege, želi smo organizirati javnu raspravu o o školjkarstvu u Europi s temom izazovi za proizvođače. Kokaška industrija predstavlja Industrija kamenica predstavlja veliki udio e, školjkarstva u Europi. To je jako važno za e, Europu i to je nešto što se ne može delokalizirati i počiva na velikoj staroj tradiciji. E, povijest je bila važna, dakle smanjena je nestala je 68. i 80. godine europska kamenica skoro u potpunosti nestala, a 70. smo izgubili isto tako i portugalsku kamenicu koja je zamijenjena takozvanom japanskom kamenicom. I konačno taj eksploatacija japanske kamenice e, nije bez problema. Od 2008. godine školjkarstvo kamenica je doživjelo prekomjerni mortalitet e, mlađi i taj, ta smrtnostnost e, utječe na poduzeća, gospodarski i socijalno također ima reperkusije. Danas ćemo čuti izlaganje svojih gostiju, vidjet ćemo koji su konkretni problemi koje susreću proizvođači kamenica i vidjet ćemo koji su izazovi za budućnost e, ove oblasti. Pitanja koja se postavljamo naravno odnose se na moguće mjere kojima ćemo ojačati budućnost, dakle koje su iminentne e, mjere koje možemo uspostaviti kako bismo uzgoj E, kamenica e, mogli održati u Europi i koje su strukturne mjere u Europi kojima možemo pomoći ovom sektoru i e, kako možemo nadići druge eventualne krize. Moramo postaviti pitanje koje može s tim u vezi igrati Europski pomorski i ribarski fond i program ovog saslušanja ima dva panela. Prvi se odnosi na zdravlje kamenica, a drugi je usredotočen na budućnost E, uzgoja kamenica u Europi. Predlažem da na kraju svakog izlaganja da se postavljaju pitanja i molim kolege da postavljaju štura kratka pitanja i e, da naznače kome se, kome se postavljaju pitanja. U prvom panelu koji se odnosi na zdravlje kamenica možemo početi odmah s izlaganjem gospodina Žampira Boda, istraživača i koordinatora koji se bavi dakle školjkarstvom u Ifremeru, u Nantu da se javi. Da, vidio sam vas. Dakle, imam jednu napomenu. Žao mi je što organiziramo e, javnu raspravu četvrtkom poslijepodne i to naravno objašnjava zašto e, veliki broj kolega nije tu. Zahvaljujem e, Paku Milamonu što je došao no mislim da sam e, se s pravom borio da to da e, u narednih pet godina ne budemo imali sastanke odbora e, četvrtkom poslijepodne. Gospodine Bopre, dajem vam riječ. Najljepša hvala. Dame i gospodo, ja ću ovdje govoriti o japanskoj kamenici, njenom zdravlju, o stanju stvari u perspektivama. Dakle, najprije ću vam pokazati kako stoji proizvodnja na svjetskoj razini japanske kamenice, morate znati da ova vrsta kamenice predstavlja većinu proizvodnje uzgoja kamenica jer predstavlja 99,9% eh, uzgoja kamenice eh, na svjetskoj razini i Kina predstavlja eh, pravog teškaša sa 81% proizvodnje 4 milijuna tona kamenica Zatim Koreja je na drugom mjestu, 6% svjetske proizvodnje. To je otprilike 270 tisuća tona te takozvane japanske kamenice. Japan je na trećem mjestu sa 5,5%, dakle 250 tisuća tona i Francuska na četvrtom mjestu sa 2% koja proizvodi 120 tisuća tona. Na europskoj razini Francuska je na jasnom prvom mjestu slijedi Irska e, sa 6 do 8 tisuća tona, zatim e, Nizozemska i Ujedinjena kraljevina. Kao što je rekao gospodin Kadek, e, od 2008. imamo veliki problem smrtnosti mlađi, koji naravno utjecao na e, komercijalizaciju dvije, tri godine kasnije. Dakle, evo vidite, ovi 120.000 tona je prešlo na 80 tisuća tona, dakle vidite da je veliki pad u proizvodnji, ali ipak je Francuska najjači proizvođač u Europi, no ipak bilježi se veliki problem e, mortaliteta o kojem ćemo govoriti. Dakle, Krasostrea gigas, japanska kamenica, predstavlja 97% svjetske proizvodnje, a tonaža iznosi otprilike 4 milijuna tona. Mortalitet ove vrste kamenice je zabilježena u skoro svim velikim državama proizvođačima, Koreja, Francuska, Sjedinje američke države i to je tako već nekoliko desetljeća. U Francuskoj je to e, ustanovljeno od uvođenja e, 70. godina Dakle, 70. godina smo izgubili portugalsku kamenicu i tada je uvedena japanska kamenica i imali smo razdoblje mortaliteta, značajna razdoblje mortaliteta i to prije 2008. godine. I u tom trenutku francuski znanstvenici i Frener, ali i drugi, druga sve učilišta su radili na morestu, dakle, ljetni mortalitet, to to znači Dakle, od 2001. do 2006. smo imali jedan program kako bismo uvidjeli zašto je tome tako, koji e, faktori, koji elementi e, utječu i izazivaju taj mortalitet. Dakle, glavni zaključci već tada, dakle u biti i ranije, 1993. smo vidjeli da postoji e, virus tipa herpes, koji nema nikakve veze sa, s ljudskim herpesom naravno, a vidimo da postoji, da je jako zastupljen u životinskom carstvu. To je OSHV1, dakle virus herpesa koji može izazvati određene probleme i otkrili smo isto tako i određene bakterije, vibrio tipa splendidus i Estuarianus koji isto tako mogu izazvati određene probleme. Dakle, evo, e, već smo tada ustanovili da postoje ti e, infektivni agensi, oportunistički i drugi zaključak, značajan zaključak do kojeg smo došli jeste kada se uzima e, mužjak i ženke, kada se pravi obitelj e, kamenica, tako, se dobiva, tako smo dobivali osjetljive e, takozvane osjetljive obitelj kametnica ili e, otporne obitelj kametnica. Što to znači? Znači da se genetski može pomisliti da su određeni, određeni pojedinci osjetljivi ili otporniji na određen viruse. Isto tako smo radili na e, interakciji, dakle kada su kamenice u svom e, prirodnom staništu i kada e, trpe dakle utjecaj vremena i prirode. Dakle, interakcija između kamenice, e, njenog prirodnog okoliša i patogena, to je nešto na čemu se je važno bilo raditi. Da, kao što rekao, od 2008. Nastav, došlo je do te prekomjerne, prekomjernog mortaliteta i to smo otkrili posredstvom jedne mreže, jednog umreženja repamo Réseau du mollusque, dakle patološka mreža mekušaca. E, I traženo je da se radi e, na zoosanitarnom nadzoru školjka, mekušaca od, to postoje 90. i cilj je dakle da se nadzire e, stanje e, mekušaca. Imamo tri protokola. Prati se dakle obavezan razvoj bolest oboljenja, no to se prvenstveno radi e, na japanskoj na europskoj kamenici Znači, je prekomjerni mortalitet e, problematičan. Isto se tako radi i na e, morskim e, mekušcima i na prirodnim morskim resursima. Dakle, to umreženje je prvenstveno sredotočeno na zoosanitarne mjere, a stvoreno je, je još jedno drugo umreženje koje je donekle observatorij uzgoja kamenica u Francuskoj. Počeli smo 2013. godine, ali nakon trebalo se dakle usredotočiti na određene stvari i s obzirom na francuske subvencije, državne sub, e, poticaje, osnovana mreža Resco koja na 13 lokacija u Francuskoj, e, dakle Normandija, Bretanja, Pokrene pokrajine Loire i e, Sredozemlje, dakle tu se stavlja pod nadzor većina e, lokaliteta proizvodnje i e, oni su dakle označeni ovdje crvenom bojom i tu se omogućilo da se e, radi o diploidnim, odnosno prirodnim kamenicama ili triploidnim umjetno uzgojenim kamenicama i tu se gledalo što se dešava glede rasta, mortaliteta. Što se tiče okoliša, mogli smo dakle bilježiti temperaturu, prehranu, dakle tu se radilo temperaturnim tretmanima i gledali smo koji su to e, infekciozni agenci koji su e, ulazili u e, dolazili do kamenica. Dakle, to smo mogli napraviti studiju 2008. Crnom bojom tu se radi o mlađi uzgojenoj pardon, u prirodnoj mlađi i vidi se da ima 10 do 12% e, smanjenja prosječno, a 2008. godine došlo je do velikog e, mortaliteta koji raste svake godine i došli smo do 60, 70% i kao što vidite ovdje imamo vrhunac od 90%, dakle to je ono što mi smatramo prekomjernim mortalitetom, dakle naravno da smo jako daleko od normalnog mortaliteta ove vrste. Kada gledamo malo povijesni pregled vidi se da od 2008. godine u ovom prostoru, ovdje je naznačeno tih 13 lokacija, a ovdje e, je vrijeme označeno, dakle mjeseci, i ovdje se može vidjeti da je ovdje bilo e, roskaste boje, a onda smo došli do crvene boje. Vidi se da ovdje, e, dakle u prostoru od 9. do 11. sve lokacije u Francuskoj su e, bile e, ugrožene, a što se tiče vremenskog razdoblja od sredine 5. E, do 8. mjeseca je to područje ugroženosti, vrijeme ugroženosti i do sredine rujna prilike, imamo tu veliku, taj veliki mortalitet. Dakle, evo, i što se tiče vremena i prostora došlo je do povećanja mortaliteta i ono što trebamo imati na umu s tim u vezi jest e, da nemamo da nemamo nikakvu regulaciju što se tiče e, ovih e, zaraznih agensa. Imamo dakle ovaj OS, virus OSHV1, no od 2008. godine otkriven je genotip koji se zove mikrovar i od 2008. godine počeli smo ga otkrivati analizama i e, imamo ga u proizvodnju od 2009. godine. Mimo toga imamo određene bakterije koje, dakle, hibrioscandilus, koji otkrivamo s vremena vrijeme, ne znamo zašto, da li postoji neka veza između ta dva ili postoji neka ili dolazi ali vidjeli smo dakle, da bakterije tog tipa e, Vibrio scondinus postoji, Vibrio historianus, dakle našli smo ih 38% u e, analiziranim e, paketima. Možemo i vizualizirati mortalitet ovdje. Ovo je nešto što pratimo 2008. godine. I nažalost, evo, imamo samo razdoblje 5-6 godina koje nam omogućuje da radimo statistike, ali to je dobro. I tu vidimo da francuska obala koja je presječena ovdje u dva dijela, vidimo da južni dio e, je puno ugroženiji e, mortalitetom, gdje vidite da je brži, jači mortalitet, vidite ove crvene crnom bojom, dakle to je instantno, od, odjednom nastaje taj nastupa mortalitet i onda kasnije se smiruje. Međutim, na sjeveru, vidite, to, je, to su mortaliteti koji, su, to, koji duže vremensko razdoblje pokrivaju, ali na kraju e, otprilike dolazimo do e, istih rezultata. Što se tiče sinetike, to je skroz druga stvar. Dakle, e, prvi su, e, prvo nastupa mortalitet na jugu, a onda na sjeveru, dakle kumulativno tu se radi o 60 do 70% mortaliteta. 2013. godine radili smo o poređenju diploidnih i triploidnih kamenica, dakle to su bilo prirodne ili e, uzgajane kamenice. I e, za sad nismo mogli ispostaviti nikakvu razliku glede osjetljivosti tih ta dva tipa kamenica i na ove novih 13 lokacija i što se tiče ovih e, istih serija došli smo do rezultata od 72,6 i 74 što se tiče triploidnih. Dakle, za mene nema nikakve razlike e, u mortalitetu između ove dvije vrste kamenica. Nastojali smo vidjeti koji su to elementi koji bi nam mogli objasniti mortalitet i ono što se prvo pojavljuje jest temperatura reći ćemo temperatura je nešto što je uvijek postojalo u vodama i nema tu ništa što se mijenja, ali ovdje možemo uvidjeti da postoji jedna kritična temperatura koja je jako važna i da dakle, svaki put kada se približavamo 16 stupnjeva, bilo da se radi o prirodnim ili e, uzgojenim umrijestilištima, dolazi do mortaliteta koji započinje i to je tim važnije što ima brzi uzrast temperature i ili varijacije temperature. Dakle, ovdje vidimo da tu imamo prosječnu kumulativnu temperaturu i tu mortalite dolazi, nastupa na 19 e, stupnjeva, ali najjače je na 16 u prirodnim e, zgalištima, a 17 je u drugima. Dakle, znamo da se radi o temperaturi e, varijacijama u temperaturi koji pokreću taj mortalitet. Postoji drugi, druga objašnjenja jer temperatura nije nešto što objašnjava, već što pokreće mortalitet. Dakle, ovdje nastojimo raditi na interakciji, kao što je rekao, između okoliša, patogena i e, kamenica. Tako da smo e, pokrenuli određeni istraživački rad koji financira bilo Europska unija ili francuska vlada ili francuske regije kako bismo uvidjeli što se dešava. Tako da e, smo e, pokrenuli ETL, e laboratorijsko termičko ispitivanje, gdje vidimo dakle, da kad je temperatura ispod 16 stupnjeva ne razvija se bolest, ali ako ih stavite odjednom na 7-8 dana u laboratorijskim uvjetima na 21 stupanj, onda dobijate odgovor, dakle herpes virus, virus herpera se pojačava i dolazi do mortaliteta. To je nešto što a uvidjeli smo da e, ne dolazi do mortaliteta u zimskim uvjetima. No, testirali smo također e, mlađ e, iz prirodnih uzgajališta i iz mjestilišta i u 51 serije prirodnih mjestilišta 31 31 serija je izumirala, a u ovim drugima smo jedan iz 32 serije pronašli, dakle manje manje toga, e, manje je u jer tamo se može e, sa ultraljubčastim zrakama e, djelovati. Dakle, to je moguća tehnika kojom se može zaštititi mlađi, da se vidi što se događa i da se pomogne općenito ovom sektoru. Također smo radili na tim pragovima, temperaturnim pragovima, što se tiče funkcioniranja virusa i matematički, statistički smo definirali i neke krajnje temperature. Da, ovo su prosječni podaci, ali može biti zanimljivo. Dakle, vidimo da smrtnost mlađi nastupa kada je temperatura viša od 16 stupnjeva, da infekcija, odnosno replikacija virusa herpesa se, poje, se događa kad je središnja prosječna temperatura iznad 15.3, a između 14,7 stupnjeva malo je e, e, situacija e, zaraze. Dakle, ovo su laboratorijski, naravno, pokusi no o tome se može raspraviti. A što se tiče transfera, možemo pomisliti, dakle, ako se transferiraju male, e, mali školjkaši e, za vrijeme zimskog razdoblja da bi bilo bolji rezultat nego da se to radi e, preko ljetni, u ljetnom razdoblju. Također smo radili na nekim običnim stvarima, ali koje su ipak važne, dakle biomasa, to je broj, broj jedinki po džepu, i o vrsti vode, dakle bilo da se radi o vodi gdje ima struja ili je to stagnirajuća voda i uvidjeli smo da je obnavljanje vode jako važna stvar za jako velikog utjecaja na mortalitet. Ako, ako se uzgaja u stagnirajućim vodama onda je jako veliki mortalitet, a dok ima dilucija, dakle strujanje voda, onda je mortalitet puno slabiji. I razlika je između, e, u jednom slučaju je 10%, a u drugom 90%. Dakle, to je jako velika razlika. Naravno, i to su laboratorijski e, pokusi, ali je važna naznaka. Smanjenje biomase pokazuje da kad imate manju biomasu, onda imate manji mortalitet. Dakle, manje biomase i obnavljanje vode su elementi koji mogu omogućiti dakle, da se rješava problem e, i ograničava fenomen mortaliteta i konačno e, starost i veličina e, u trenutku oplodnje su jako važni. Dakle, vidimo oni koji imaju šest mjeseci e, su puno otporniji, a od onih koji imaju nekoliko mjeseci 4 ili pet mm Dakle, to je jedan opći problem imuniteta i u biti gradi se imunni sistem i treba barem 6 do 8 mjeseci kako bi e, jedinka mogla da si izgradi e, imunni sistem e, i zaštiti se od vanjskih agresora. Evo, to je ono što vam mogu reći o mlađi, o tom problemu koji se pojavio, velikom problemu od 2008. godine, a nažalost u Francuskoj imamo još jedan problem. E, koji se pojavio 2011. Najava je počela na tisuće 2011. ali 12, 13, 14. imamo e, veliku veliki prekomjerni mortalitet kod odraslih jedinki što predstavlja veliki, problem. Dakle, stvar je problematična sa mlađi, ali e, je još problematičnija za odrasle jedinke jer treba proizvođaču 2 do 3 godine da dobije odrasle, zrele jedinke. Dakle, e, s ovim umreženjem smo otkrili e, da od 2012. godine u e, sistematski imamo sistematski se otkriva Vibrio, Vibrio Estorianus u svim serijama a virus OSHV1 je slabo ili nikako zastupljen. Histološke studije su utvrdile da e, imamo e, bakterije i e, povrede, lezije, karakterične lezije. Dakle, htjeli smo vidjeti da li je ista, isti fenomen sa estorianusom i ovim drugim virusom, da li ima nešto što je isto, što, nešto što se razlikuje i nažalost radili smo i testove genomske na Vibriju eh, s podacima od prije 2012. i ovim poslije i nismo uvidjeli da ima, nismo ustanovili ikakvu razliku. Dakle, što se genotipa tiče, ne radi se ni o kakvoj mutaciji ili nijakakvoj varijanti, ni o kakvim problemima eh, tog razvoja virusa. Zahvaljujući Biva Life u europskom programu mogli smo raditi i na osjetljivosti eh, kamenica na ovaj vibrio ostrianus i onda smo radili na diploidnim, triploidnim, e, na prirodnom uzgoju, na umjetnom uzgoju, dakle radili smo na svemu i da vidimo, testirali smo koliko su osjetljivi, isto tako i na virus OSHV1, da vidimo koliko e, jedan, e, jedan patogen može utjecati na drugi, na primjer. I tu smo vidjeli da sve jedinke su jako osjetljive na istorijanus. Dakle, to je veliki problem, sve svi uzgoji, e, ovdje imamo preko 80% mortaliteta uz samo nekoliko ovih obitelji e, koje su e, na 40 ili 60%. Dakle, to je veliki problem. Možemo pomisliti isto tako da je i okoliš važan, to znamo i znamo da određena mjesta mogu dovesti neke patogene, bilo poljoprivredne, bilo industrijske, bilo ljudske, i napravili smo e, sa e, žimepekom e, test s jednom molekulom koji se zove diuron. Tu se radi o pesticidu koji se koristi za kukuruz i sedam dana smo izlagali školjke koje će proizvoditi mlađ. Sedam dana smo ih izlagali tom, tom proizvodu koji je zastupljen u e, morskim sredinama. Dakle, vidimo da što se tiče DNK e, dolazi do e, zaraze na razne reprodukcije, jer što se kromozoma tiče imamo veće probleme sa DNK kod mlađi koja je koja je bila izložena e, diluronu. Dakle, prenosi se i to izravno utječe e, na rast, dakle slabiji rast i ličinke e, i mlađ su izložene tome. Dakle, one jedinke koje su ovome izložene ne uginu, ali su osjetljivije na e, promjene u okolišu. Dakle, to je jedan element koji to je malo to izaziva probleme naravno. I za kraj ću govoriti o alternativnim rješenjima Naravno, mi u struci, a isto tako u suradnji s ramskom vladom smo nastali vidjeti kako možemo rješavati ove probleme. Naravno, to nije jednostavno, jer kao što rekao, ovo je sektor koji nije kontroliran, dakle nije ovdje, e, dakle morsko okruženje, ne možemo djelovati kao na kopnu. I tu smo htjeli opskrbiti struku mlađi i tako da smo radili na sa zaštitnim planima i htjeli smo uvesti i neke druge kamenice, bilo iz Japana, bilo iz Brazila i pomislili smo da bismo s raznolikosti mogli nešto napraviti što se tiče genetske biološke raznolikosti. Što se tiče genskih sojeva, imamo isto tako neke privatne poduzetnike koji se e, bave e, uzgojem i, i je radio na ovome svemu, tako da sve ukupno imamo jedan globalni trogodišnji projekt na kojem radimo i s namjerom da se e, napravi selekcija jedinki kako bismo ih e, implantirali e, u uzgajalište i kako bismo omogućili ljudima iz struke da uzgajaju otpornije vrste kamenica. Dakle, ovaj ovo je alternativno rješenje na kojem radimo, na kojem smo radili četiri godine tu dakle obitelj Kamenica su je e, napravio odabir i Fremer i francuska vlada je omogućila dakle da se to uzgaja i tako smo proizveli i napravili selekciju triploida. Zašto triploida? Pa stvar je bila u tome što e, nismo, nismo htjeli imati e, miješanje između samoniklih i uzgojnih, tako da smo prešli na triploidne i svake godine od petog do devetog mjeseca smo e, izdvajali određene jedinke. I prvi rezultati su sljedeći. 2010. godine prosječno smo imali smo 10% prosječnog preživljavanja, 2011. 23%, 2012. godine 35%. Nažalost, 2013. vam nisam stavio jer u trećem mjestu 2014. godine E, pardon, 2015. godine ćemo dobiti, objaviti rezultate i imamo jedan problem s tim e, zbog Vibrio historianusa imamo važan e, velik mortalitet i ovo što smo dobili ovo, ovih, s ovih 35% to smo izgubili upravo zbog tog virusa. Što se tiče uvoza mlađi iz trećih zemalja, dakle iz Japana, Naime, napravili smo testiranje glede svih zemalja svijeta e, kako bismo dobili određene baze podataka da vidimo da li oni imaju neke patogene koji, nisu koji ne postoje u našim zemljama. Dakle, ukoliko bi ih imali, onda bismo ih od, e, odbacili. Izabrali smo Japan koji je moguće rješenje i tu smo e, doveli, usvojili gentore i e, mlađ u nevelikim količinama i pravili smo, testirali smo njihovu otpornost na HV1 i Kosidijes i nismo imali nikakvih razlika između te mlađi i naše francuske mlađi, tako da je francuska država odlučila da neće nastaviti s tim programom uvoza. Isto vrijedi i za Brazil, to je bilo drugo alternativno rješenje, dakle radili smo se još jednom zemljom i e, ustanovili smo da imaju e, OSHV 1 mikrovar 29 kroz 149 u mlađi i e, prisustvo protozaira koji nije postojao u našim vodama, tako da je vlada odlučila ne nastaviti s tim istraživanjem također. I konačno što se tiče ovog kolektivnog odabira, dakle namjera je bila da se stvore rezerve kamenica temeljene na francuskim eh, francuskim kamenicama kako, eh, koje eh, su otpornije, no ovo je nešto što je dugoročno i složeno i da se izbjegne totalno, totalna ovisnost o uzgajalištima. Hvala na pozornosti. Hvala gospodine Bo na ovom izlaganju. Hvala još jednom. Prije nego što pređemo na pitanja, predajem riječ e, gospođi Suri, koja je tradicionalni uzgajivač e, kamenica u mjestu Samartandere. to je jedno predivno mjesto. I predajem e, vam riječ. Vi ćete ostati tamo? Nemate PowerPoint prezentaciju? Ne, ne, ne, to ne bavim se ja tim PowerPoint prezentacijama. Dobro, u redu, izvolite. Hvala što ste me pozvali na ovaj sastanak. Ja se zovem Sofi Suri i ja se bavim tradicionalnim uzgojem e, kamenica sa mojim suprugom Žakijem od 2006. godine. Radi se o veoma malom poduzeću, samo nas je dvoje i u prvom dijelu e, mog izlaganja ću vam reći na koji način smo mi doživjeli taj mortalitet kamenica na terenu i na koji način smo mi e, pokušali gospodarski preživjeti tu katastrofu. E, ja sam e, na samom početku svake godine e, ujutro išla na plac kako bi prodavala kamenice i imali smo jednog zaposlenog. Prve godine smo imali 40% umrlih kamenica. Nije nas to previše zabrinulo jer smo imali i zalihe od prije zbog toga što smo radili sa samoniklim kamenicama koje smo lovili preko kap odnosno kolektora. Ličinke bi se zakačile za kaptore e, i kolektore. Nakon toga bismo i mi vratili u more kako bi narasle kamenice i nakon toga bismo mi razdvajali kamenice e, sa tih kolektora. Neću vam sada opisivati cijeli proces e, na koji način to radimo, na koji način razdvajamo kamenice jedne od drugih uz pomoć jednog noža i e, nakon što prikupimo prvu generaciju, odnosno prvu koloniju e, kamenica, onda prikupljamo drugu e, koloniju, drugu generaciju, dok se prva generacija, tako reći, odmara. Naš posao je da razvojimo kamenice, da s jedne strane stavimo one koje se mogu prodati i da s druge strane stavimo one koje ćemo ponovno vratiti u more kako bi i dalje sazrevale i e, na taj način pokušavamo e, vršiti amortizaciju vezanu uz mortalitet kamenica. Dakle, prve godine smo imali 40% umrlih kamenica, što nas nije previše zabrinulo. 2009. godine smo imali e, 60%. Tu smo se već zabrinuli. Osoba koju smo zapošljavali e, do tada je zatražila da je ju otpustimo jer nije više imala posla, tako da smo mi radili posao koji je on obavljao prije. 2010. godine e, naš e, uragan Gzincija, Oluja, koja je uništila ogromne naše pogone. Isto tako smo imali problem sa amnezirajućim toksinima zbog čega nam je zabranjena komercijalizacija kamenica, što je predstavljalo ogroman problem za nas, jer smo mi proizvodili samo jedan jedini proizvod, što je e, gospodarski govoreći e, veoma E, rizično. I nakon toga smo došli do trećeg vala mortaliteta koji e, nam je uništio do 90% kamenica. E, te godine smo čak imali veoma mali ulov, imali smo samo 800 malih kamenica po izlovu, a uz ovih 90% e, umrlih e, kamenica ostajalo nam ih je samo veoma mali broj. Samo tri kamenice, što je zaista nedovoljno. 2000 e, 2010. godine smo onda odlučili više ne prodavati kamenice poduzećima i restoranima sa kojima smo radili, već samo prodavati ono što imamo na placu. 2012. i 2013. godine smo shvatili da nećemo više imati dovoljno zaliha kako bismo od toga živjeli i e, shvatili smo da nećemo više moći raditi kao uzgajivače kamenica. Lildore, vi ste to sami rekli, je predivno mjesto. E, ja imam pogon koji se nalazi na e, obali mora ali e, kako bismo preživjeli morali bismo otvoriti tu unutar našeg pogona jedno mjesto za degustaciju e, i kušnju naših kamenica. 2012. godine smo to započeli i e, tada smo dobili oznaku zapravo Auberge Paysan de la Mer. Mi smo bili prvi koji smo dobili tu oznaku i to je bilo zapravo jamstvo za sve naše klijente da jedu prave samonikle kamenice ili uzgojene kamenice u našoj proizvodnji jer e, svi smo svjesni činjenice da e, moramo kombinirati proizvodnju, a isto tako nam je to omogućilo ponuditi našim klijentima lokalne proizvode koji su uglavnom bili organski proizvodi. Radilo se o lokalnoj proizvodnji, regionalnoj proizvodnji i mi smo to sve radili srcem. Zato i jesmo dobili tu oznaku koja nam je omogućila da postignemo uspjeh. Odmah e, smo zapravo shvatili da je to ono što će nam omogućiti da preživimo. A sada e, imamo brojke i iz 2013. godine. E, 2013. godine smo proizvoli sedam tona i izračunali smo da za 2014. godinu zbog mortaliteta e, kamenica ćemo proizvesti samo 5,5 tona, što znači da će nam nedostajati jedna tona kako bismo mogli i dalje nastaviti prodavati e, kamenice na malo. Imat ćemo još uvijek kamenice za e, degustaciju, ali ne i za prodaju na malo. E, brojke sam dobila jutros za izlov za 2014. godinu. Za 2014. godinu smo imali 232 žive kamenice i 3, što znači 3,6% mortaliteta. Za 2014. godinu imali smo 90% mortaliteta. Možete izračunati dakle koliko nam ostaje. Za 2014. godinu imamo 262 žive kamenice i 56% mortaliteta samo za tu mlađ. Dakle, dosta ih izlovimo, ali isto tako ih dosta i e, umre. sljedećeg proljeća očekujemo također e, visoku stopu mortaliteta. Sigurno će dostići 90%, e, neće biti manje. Nemamo previše nade za budućnost. S obzirom na e, ovaj mortalitet e, mlađa i e, kamenice koju smo htjeli prodavati jedina, jedini način da pronađemo rješenje u ovome je da nastavimo sa degustacijom kamenica i to je zapravo i sreća koju mi imamo nemaju neki naši konkurenti. Što se tiče bolesti. E, inframer je o tome dosta govorio, ali 2006. godine kada smo mi počeli se baviti ovim nije bilo mortaliteta više od 5 do 6%. Sada kada vidim ovaj program Morest o kojem ste govorili, vidim da je bilo nekog mortaliteta, ali mi nismo bili njime pogođeni. Prvi val mortaliteta E, kada nas je pogodio, ja sam zapravo bila ljuta na e, Iframer jer sam mislila da su oni odgovorni za to i da će nam oni dati rješenje. Oni su organizirali posjete našom proizvodnom pogonu i e, mi smo zapravo shvatili tom prilikom da nemamo isti pojam poteškoća s kojima se mi susrećemo. Mi smo zapravo mislili da postoji određena kontaminacija e, horizontalne prirode, a oni su nam rekli da to nije moguće. Mi smo rekli da je, jer kada odemo u jedan park vidimo da je došlo do mortaliteta, odemo u drugi park vidimo da je tu također došlo do mortaliteta, mislili smo da je to horizontalna kontaminacija. Jasno je da znanstvena istraživanja možda e, ne idu istom brzinom kao i istraživanja terenu, ali ono što smo mi mislili na samom početku se pokazalo ispravnim. Jasno je da je dolazilo do horizontalne kontaminacije. Na Il Doreu e, postoji dosta uzgojenih kamenica, triploidnih e, kamenica i vidjeli smo da je i tu situacija E, slična i da na Ildoreu postoji velika e, kontaminacije. Međutim, e, oni su nam govorili da to nije moguće iz Ifremera. Postojala uvijek ta razlika između znanstvenika i onoga što smo i mi govorili da se dešava na terenu. Budući da nismo dobili nikakve savjete od Ifremera. Pokušali smo na bilo koji način smanjiti mortalitet kroz tradicionalni uzgoj. E, na primjer, svaki put kada bismo e, razdvajali e, kamenice i ponovno ih stavljali u more, pokušavali smo ih napuniti što više kako ne bi prebrzo rasle i kako ih to ne bi oslabilo, kako bi bile otpornije na bilo kakve viruse. Isto tako smo pokušali da stavimo kamenice u priobalne dijelove kako mlađ ne bi rasla prebrzo i kako se samim tim ne bi oslabile kamenice i kako bi isto tako bilo otpornije na viruse. No, međutim, ni to nam nije uspjelo. Mislim da smo sve pokušali. Zapravo čak i ono što nam je uspjevalo jedne godine nije ponovno uspjevalo naredne godine. E, ali dobro, znate, mi smo e, uzgajivači, poznajemo teren, poznajemo na koji način se stvari odvijaju, ali nismo znali koje rješenje primijeniti. E, Ifremer nam je 2009. godine poslao dokument sa tehničkim specifikacijama vezanim uz e, prisutni virus, no međutim to nam nije mnogo pomoglo. S obzirom na sve ono što je radio Ifremer, na sva znanstvena istraživanja, e, francuski uzgajivači su među kojima smo i mi, su dobili dojam da se ova ovo zanimanje želi industrializirati e, naročito uz uzgoj triploidne kamenice jer ta kamenica se ne može e, sama razmnožavati za razliku od uzgojene kamenice, no međutim triploidna kamenica e, raste brže od uzgojene kamenice kojoj treba najmanje četiri godine da naraste triploidna kamenica budući E, da se ne razmnožava naraste za samo tri godine, mnogo brže nego samonikla kamenica ili uzgojena kamenica. Triploidna kamenica koja e, se e, položi na dno mora za samo 18 mjeseci se može pretvoriti u zrelu kamenicu. Budući da te kamenice koriste, jedu jako puno, ne ostavljaju e, mnogo hrane za samonikle kamenice i mi smatramo da je to nešto što nas je spriječilo u uzgoju, tradicionalnom uzgoju kamenica. Ifremer je po našem mišljenju također dobivao određene tantijeme za kamenice iz uzgoja, iz mrestilišta. Mi smo smatrali da je Ifremer e, dužan nam dati određene savjete, ali s druge strane znali smo da oni zarađuju i novac na našem uzgoju. Mi smo e, ipak htjeli e, saznati što se točno dešava, te smo podnijeli tužbu protiv Ifremera, dakle mi kao tradicionalni uzgajivači i još desetak poduzeća iz Bretanje koje su nam se pridružili. Tužba je podnesena u e, Renu na Upravnom sudu. Ja sam također podnijela tužbu i u Poitieru E, ta tužba nije prihvaćena, ova tužba u Renu je prihvaćena i mi smo e, se obratili žalbenom sudu u Bordeaux. Žalbeni sud je prihvatio našu tužbu gdje je veterinarski stručnjak imenovan kako bi dao mišljenje e, i kronološki predstavio situaciju i kako bi rekao koje su obveze fremera u odnosu na nas. Naš odvjetnik je zatražio nakon što smo dobili izvješće našeg stručnjaka koje sam predao vama, koje smo predali vama gospodine Kadek, e, naš odvjetnik je zatražio da se ubrza cijeli postupak i naš stručnjak je rekao da je Ifremer napravio pet grešaka. E, ispričavam se, gospođo Suri. Mi se ovdje sada nalazimo na javnom saslušanju i trebali bismo objasniti situaciju, objasniti što se dešava u e, kod uzgajivača, a ne bismo sada trebali govoriti o tome što se dešava na sudovima u Francuskoj, niti smo ovdje kako bismo osudili Ifremer. Ako vi želite ovdje sada govoriti sve ono što zamjerate Ifremeru, mislim da zaista nije ni vrijeme niti mjesto. Da, ali ako već govorimo o u, uzgoju kamenica, moram o tome i govoriti. Istina, ali e, sve za sve postoji vrijeme i mjesto, a mislim da sada nije niti vrijeme ni mjesto da se govori o tome. Da, samo što mislim da su problemi uzgoja kamenica povezani sa ovom tužbom o kojoj govorim, jer Ifremer je počeo uzgajati neke druge životinje u morima koje su narušile i ugrozile uzgoj kamenica i mi smo zatražili da prestanu uzgajati te druge životinje koje ugrožavaju ne samo kamenice već i naše zanimanje. Dobro, neću ja sad nabrajati sve ono što mi prigovaramo fremeru, mada tu nema baš toliko toga e, da nisu dovoljno e, dobro e, nadzirali uzgoj, da nisu branili uzgajivače, a to je njihova obveza i isto tako da nisu nas informirali i da nisu ništa učinili za suzbijanje e, virusa herpes. Ali dobro, neću sada detaljno o tome govoriti, ipak mislim da tu se radi o razlozima koji su doveli do ugroženosti kamenice, jer su one se bavili izmjenama, genetskim modifikacijama koje su ugrozile kamenice. Zbog čega naše kamenice se ne mogu oduprijeti virusima koji ih napadaju danas kada su se njima odupirali u prošlosti? Naravno, postoje i druge bolesti i virusi koji su važniji od virusa herpes i ebrio, ali e, jasno je da naša kamenica koju mi proizvodimo je sada postala mnogo osjetljivija nego ranije. I moramo se zapitati što se može učiniti kako bi ona postala otpornija. Možda bismo trebali uvesti moratori za e, mlađ iz mrijestilišta, naročito E, za ovi koji se proizvode u Arkašonu kako bismo e, ojačali e, prirodno uzgojene kamenice i kako bi te kamenice bile u stanju obraniti se od virusa i bolesti koje ih napadaju. Znate, ja sam vrlo blizu potrošačima, a potrošači imaju pravo znati što jedu. Pa da, vama se to čini očigledno, ali znajte, one nisu E, informirani o svemu jer postoji razlika između samoniklih i uzgojenih kamenica i uzgojenih kamenica koje su triploidne kamenice to je nešto o čemu trebamo informirati potrošače jer ako želimo e, potrošače zaštititi od e, negativnih učinaka industrializacije proizvodnje naročito u turističkim predjelima, kao predjel iz kojeg ja dolazim, onda ih moramo informirati, moramo zaštititi i okoliš. Zato nam je bitno da postoji određena oznaka koja će omogućiti potrošaču da pravilno odabere. A kako bi pravilno napravio odabir, mora biti informiran. To bi bilo sve. Hvala gospođu Suri na ovom vašem svjedočenju. Nakon ove prezentacije e, znanstveno-tehničke gospodina Raboa i ove prezentacije gospođe Suri e, ko iz prakse možete sada postavljati pitanja ako ih imate e, i jednom i drugom govorniku. Izgleda da ih nema. Gospodin Finč ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče ovi triploidi. Ja sam začuđen, to mi je novo. Da nema etikatiranja, označavanja za te proizvode. Zašto ne? Možemo li to čuti? U, u Europi i u Britaniji imamo za, E, zanimljive rasprave o genetski modificiranim e, organizmima. Ako, ako oni nisu označeni kao takvi, onda gdje smo? E, Britanci bi se jako zabrinuli da to čuju. dati ću riječ gospodinu Buru jer ja nisam znanstvenik. Hvala lijepa gospodine Kadek to nije organizam koji je genetski modificiran. U Francuskoj e, e pasterve su, e, one su triploidi. Imamo mnogo proizvoda, e, duhan je triploidan, ne smijemo miješati genetski modificiran organizam koji je, ima vanjski gen druge vrste i usađen u tu vrstu tu imamo samo jednu manipulaciju u staničnoj e, podjeli e, e, u kromosini koji su diploidni postaju triploidni bipolarni i to imamo kromosomne triploide i životinje koje imaju drugačiji broj kromosoma to je prva stvar. Druga stvar, u stvari, ako hoćete ti... O, imamo ih puno koji vrše e, istraživanja e, i to puno radno vrijeme. Upravo smo rekli da nemamo istu brzinu u znanosti kao u proizvodnji ali mi e, nismo jedni protiv drugih. Mi moramo surađivati. E, mjestilišta postoje, treba ih poboljšati kako bismo imali nešto što je korektno. E, problemi triploidi, triploida, oni su sterilni, oni se ne mogu miješati sa diploidima. Imamo mrežu biobudnost, ona sve to prati E, pa nema ostataka triploida u diploidima. E, zašto ne možemo staviti e, etiketu na kamenicu? Sve se kamenice slične i teško ih je razlikovati. Imamo jednu kompleksnu tehniku, složenu tehniku za označavanje E, koja je gotovo nemoguća u primjeni. Po mome, znanstvenici, e, mi e, želimo da imamo prativost, sljedivost. Želimo da se sve može pratiti, ali je to vrlo složeno područje. Gospodine Finč, dati ću vam opet riječ, jednu minutu imate. Hvala predsjedniče. E, možda sam, oprostite, da li ovi, ove triploidne kamenice, je, imamo li ih u prirodi? E, shvaćam razliku između genetski modificiranih organizama i onih koji to nisu. Hvala. što se tiče e, kamenica. Naravno, u prirodi nema triploida. E, kod školjki e, Sveti Jakob tu imamo triploida, ali kod kamenica ih nemamo. U prirodi nema triploida. To je, ista, to je učinila ruka čovjeka, ali to nije genetska ljudska manipulacija, ali ni, nije genetski e, modificirano. E, nisam bio ovdje na samom početku prezentacija. Imam pitanje. Kad ste govorili o japanskoj kamenici, taj tip e, kamenice koje mjesto zauzima u ljudskoj e, potrošnji 80%, e, 10%? Nisam bio tu na početku prezentacije, pa ne znam. Nisam dobio tu informaciju. Drugo, e, stopa smrtnosti, mortaliteta. Je li to, jel su to samo oštrige u Europi ili ili i u Kini koja ima ogromnu proizvodnju? Je li to ograničeno na Francusku? Imamo nekoliko pitanja na razini mortaliteta. Kao što sam rekao, to imamo i kod triploida i kod diploida. Kod japanskih kamenica e, imamo e, istu situaciju. E, oni imaju istu osjetljivu, osjetljivost to postoji u drugim zemljama također e, imamo to na Novom Zelandu na primjer i u Australiji e, tu imamo je e, mikrovar ali malo u jednoj maloj modifikaciji surađujemo i s Kinezima i Novozelanđanima kako bismo shvatili što se događa u sadašnjem trenutku danas mislimo da nije došlo do mutacije e, da e, zbog promjene ekosustava, prirodnog ekosustava. Zašto? E, pitanje je zašto se to događa na različitim geografskim širinama i dužinama istovremeno. Važno je reći da nemamo E, smrtnost samo kod e, kamenica, to imamo kod dagnje na primjer, gdje nemamo diploida i triplodida. Kod e, Jakovove kapice imamo smrtnost, pa imamo poremećaj ravnoteže između bakterija, svijeta bakterija i ekološkog sustava Vidite složenost svijeta. E, točno je da e, portugalska ostriga, ona je decimirana, a nema ovih mrestilišta. Tada još nije bilo mrestilišta, ali imali smo ogromni mortalitet. E, vidimo i kod drugih školjaka. Hvala gospodine predsjedniče. E, hvala e, ovome što smo čuli. E, ovi fremeri u zaštiti već nekoliko godina su, vidimo to sudjelovanje. Trebam zaštititi te istraživače mm, mi ne smijemo e, toliko e, kritizirati e, te istraživače. Mi nismo imali, gospodin Vio je bio prisutan, istina je da sa stanovišta znanstvene kvalitete tu nemamo neku lošu situaciju. Ne, ja sam uvjerena već dugo vremena, a nisam znanstvenica, niti uzgajam oštrige. E, e, mislim da je osnovni razlog su klimatske promjene. E, imamo dakle zatopljenje i to postoje već dugo vrijeme. Ti su od kada promatramo situaciju vidimo e, da se stvari pogoršavaju. Nije to virus, to je promjena ekosustava. To je moje duboko uvjerenje. E, mislim da je to i osjećaj gospodina Boa. E, osjetljivost, naime otpornost kamenica je postepeno rasla i to vodi do tog mortaliteta dva pitanja imam. E, e, što se događa u drugim evropskim zemljama? Jer govorimo o, Francuskoj, a nismo govorili o drugim evropskim zemljama. E, možemo usporediti to, to zatopljenje ili ne zatopljenje drugo što se događa sa stopom saliniteta jer i to može biti e, faktor e, poremećaja e, ekosustava pa i tako povećanja osjetljivosti životinja. Što se tiče drugih evropskih zemalja, veliki problem jeste da je Francuska jako aktivna u razmjenama. Vidjeli smo da u Irskoj, na primjer, imamo, e, tamo imamo neke transfere mm, e, e, pa, se, pa je došlo do izvoza ovih virusa u nekim zemljama, u Engleskoj na primjer, oni su zatvorili svoje granice kako ne, ne bi isto tako bili zaraženi virusom Imamo prema tome područja koja su manje pogođana, e, to je Engleska i Škotska, ali druge zemlje imaju taj isti problem, Španjolska ga ima e, i u Irskoj ga nalazimo. Mm, mm, e, naravno, temperatura, sve viša temperatura doprinosi lošoj situaciji. Imamo onaj efekt koji sam spomenuo u nekim zemljama je taj pritisak mortaliteta malo manji, ali on postoji. Mi imamo nositelje virusa koji se onda prenose izvozom. Što se tiče stope saliniteta, tu imamo mnoge, e, mnogo iskustva. E, mislim da tu nema nikakove veze Mm, prema gore ili e, stopa gore ili dolje to ne igra po našem iskustvu e, nikakvu ulogu. Mm, recimo na ušćima gdje se također uzgajaju kamenice, tu je manji e, salinitet, ne vidimo nekih razlika. Salinitet nije problem danas. Ulrike ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Vrlo sam pažljivo slušala e, izlaganja ovaj virus herpes, je li to e, virus kamenica e, ili ga možemo usporediti sa virusom šarana. Šarani, to je slatkovodna riba kod šarana imamo e, virus herpes koji je na popisu e, e, svjetskom popisu virusa sada se traži da mi u europskom parlamentu uvedemo neke mjere kako vi to gledati da li je e, vaš virus kod ostriga također na popisu e, virusa Europske unije? To je važno pitanje za proizvođače. Hvala. E, sada idemo od oštrige na šarane. Pitanje naše kolegica je sasvim jasno što se tiče ovog virusa kao što ste dobro zapazili on je prisutan svugdje kod konja kod šarana e, kod e, kamenice ali nije sasvim isti kod i kod čovjeka on se malo razlikuje e, on se prilagođuje domaćinu u stvari kad to stavimo na listu, onda to stigmatizira vrstu koju uzgajamo. Onda to sprečava uzgoj i izvoz. Mm, ja ne znam da li to trebamo staviti na listu ili ne, ali e, o tome mnogo razmišljamo u Francuskom. E, imamo e, glavnu upravu za hranu Mm, e, i ona postavlja to pitanje u Francuskoj. E, e, trebalo bi možda da imamo hijerarhiju virusa na listi, ali odluke se trebaju donijeti i na nacionalnom i europskom nivou E, ja vam negu reći, reći što ja osjećam jer je to važno za trgovinu i za proizvodnju. Točno je da je e, virus herpes veliki problem kod svih živih bića. E, imamo ovdje predstavnika Sankoa, pa nam on može nešto reći. Hvala lijepa predsjedniče. E, ja ću nastaviti na engleskom. Prvo bih htio zahvaliti gospodinu Bou da je to nam je sve e, e, mnogo sam toga saznao E, tu, te, e, ti fremeri to je centar za istraživanje kamenica. Oni su u kontaktu s raznim laboratorijima u državama članicama. Što se tiče e, kamenica, općenito govoreći, imamo zakonodavstvo u vezi sa zdravljem životinja i javnim zdravljem proizvodi koji, prehrambeni proizvodi koji dolaze na tržište moraju biti sigurni. Gospođa Suri je rekla da bio govorila je o otrovima raznim otrovima koji se nalaze u kamenicama Nadamo se da ti otrovi e, ne postoje u tako velikim količinama. Kad govorimo o zdravlju životinja, imamo ogromno, ogroman broj zakona u vezi s akvakulturom koji trebaju osigurati e, da su ribe zdrave i da su školjkaši zdravi e, kad dođu na tržište i kad ih ljudi konzumiraju. E, postoje neke bolesti koje su na popisu listed diseases, bonem, bonemija i motelija, ako smo dobro čuli. To su bolesti koje su relevantne kad govorimo o, o ribama. E, e, mikrovar je jedan od E, uzroka ovog problema kod kamenica. E, znamo to već 2008. E, EFSA je obrađivala to područje. Oni su gledali je li važno da uvedemo neka ograničenja. Ograničenja na kretanje kamenica EFSA je zaključila da to nije bilo, da to za sada nije relevantno, da se ne trebamo usredotočiti na te bolesti. Znate da se vrše istraživanja, vrše u raznim državama članicama. E, mi stalno pratimo ta istraživanja i e, početkom sljedeće godine ćemo imati odgovore. E, neki od zastupnika e, su ovdje pitali e, kakva je situacija u drugim državama članicama. Herpes je prisutan u svim državama članicama osim u Velikoj Britaniji. U nekim dijelovima Ujedinjenom kraljevstva i nekim dijelovima Sjeverne Irske E, Evropska unija ih je proglasila čistima. Oni nemaju tog virusa. Ta se ispitivanja vrše tijekom cijele godine. E, ograničenja se mogu postaviti na druge dijelove Europe. Irci su ta, e, imaju jedan status između gdje E, tu primjenjujemo nadzor. I tu imamo neka ograničenja u trgovini. E, cijeli ostatak Europske unije je pogođen ovom infekcijom. Vibrio je također uzrok oboljenja u kamenicima tu imamo mnogo faktora koje treba uzeti u obzir za ovaj mortalitet. To je sadašnja situacija i na osnovi e, izvješća EFSE ćemo prilagoditi naše zakonodavstvo kako bismo osigurali da ovo oboljenje za koje smo sigurni da uzrokuje mortalitet u kamenicama da se to ne širi Europom. Hvala. Hvala na ovim e, odgovorima. Ulrike ima riječ. Hvala lijepo. E, ovo je jako zanimljivo. E, a jesam li dobro shvatila virus herpes se, se neće unijeti na popis jer ne utječe na ljude virus herpes kod e, šarana, on stoji na listi, ali znanstvenici također kažu da nema utjecaja na ljude. Možete li mi to pismeno objasniti? Ja bi to htjela pročitati. Zašto je jedan virus na popisu, a drugi nije? Bila bih vam zahvalna da to dobijem napismeno. ne znam, žao mi ako nisam bio e, jasan. E, herpes e, u kamenici, šaranu i kod ljudi je različit. Ali on nema utjecaja na zdravlje ljudi. Bolestan šaran sa herpesom nije opasan za ljude, već samo za druge šarane a isto važi i za kamenice. Zašto je jedan virus na popisu, a drugi nije? Jer, jer i u jednom slučaju imamo e, jasan, jasnu vezu između virusa i e, e, mortaliteta, a kod ostrige oštrige to još nije dokazano u najmanju ruku to je ono što nam kaže za sada EFSA, a mi slijedimo njihove savjete. Ok, hvala lijepa. Mislim da smo sada iscrpli ovu temu. Ne znam, gospođa Suri želi nešto e, vidimo sada teškoće e, u uzgoju kamenica. Idemo na panel broj 2 koji se tiče e, e, budućnost za uzgoj oštriga. E, gospodin Gerald de Vio, predsjednik Međunarodnog odbora za uzgoj oštriga, on je i sam na čelu jednog poduzeća za uzgoj oštriga. Eh, eh, ja eh, dajem ti riječ, Žarale. Oui, euh, bonjour à tous. Dobar dan svima. Dopustite se predstavim, ja sam Žaral Dio. Bavim se odgojem školjaka, proizvodim i isporučujem. To je tradicionalan obiteljski posao. Sretan sam što mogu raditi ovaj posao svojim sinovima. Imam desetak zaposlenih. Proizvodim otprilike stotinjak tona. moje poduzeće bi trebalo proizvoditi pet puta više u biti. Da je sve normalno. Ja se bavim prirodnom proizvodnjom. Sve do isporuke. Dakle, isporučujem, dostavljam u nekolicinu zemalja, među kojima naravno i Francuska. Ja pokrivam Charente Maritime što je najveći eh, prirodno, najveće prirodno europsko uzgajalište i kao što je rekao predsjednik, ja sam predsjednik CNC-a, dakle nacional, Franskog nacionalnog odbora proizvodnje eh, školjkaških proizvoda i predsjednik sam eh, školjkaške, nacionalno školjkaške udruge koja pokriva potuša ront i isto tako e, sam predsjednik e, Europske udruge proizvođača školjkaša gdje, su, gdje sjede proizvođači školjkaša i svih država članica i zahvaljujem predsjedniku Kadeku koji mi je omogućio da e, ovdje kažem kako stvari stoji u ovom teškom i kompliciranom kontekstu. Prethodni izlagači su mogli objasniti kakva je situacija školjkaša glede zdravlja i e, upravljanja fondovima, e, uzgajanju e, umjetnom ili prirodnom. Ja ću ovdje govoriti o povijesnim, ali i o novim uzgajalištima. Najprije ću vam iznijeti neke informacije opće prirode koje su važne za ovaj sektor i govorit ću isto tako o izazovima, osobito koji se odnose naših resursa, okoliše proizvodnje. Govorit ću i o nekim drugim temama, osvrnut ću se na istraživački rad najbolje prakse i e, konačno ću spomenuti razvoj strateških e, mjera kako bi se očuvala i razvila naša aktivnost. I iznijet ću neke stvari koje moramo uzeti u razmatranje glede e, razvoja školjkaštva u Europi. Ja malo povijesnog osvrta. Dakle, školjkaštvo e, ima dugu povijest koja je se proširila na cijelu Europu. Prešli smo dakle sa eh, ribarenjem na je u nekoliko etapa od 1820. do 1850. godina e, se, uzgajalo se europsku kamenicu i već tada se u Francuskoj mogu ustanoviti izlov i probleme eh, oboljenja europske kamenice. Oko 1800 1910, u Francuskoj se pojavio e, dakle princip e, vađenja izlova i tada se radilo na pelagijskom e, uzgoju larvi. a onda su se ustanovilo da se kaši da imaju jedinstvenu prirodu, da su sedentarni i jedini primjer e, životinja između biljnog i životinskog svijeta koji su dosta jedinstveni, osobito glede strategije razmnožavanja prilagodbe e, životnom staništu. Dakle, stavljaju se kolektori u pravom trenutku na pravom mjestu tamo gdje kamenice e, pronalaze adekvatne uvjete za svoju reprodukciju i onda možemo e, prikupljati na taj način kamenice. Naravno kada ih ima puno. 40 godina prošlog stoljeća situacija je bila u najmanju ruku zabrinjavajuća i Panamski školjkaši su sve više radili sa e, portugalskim kamenicama, ali u 20. godina koje su slijedile, e, pitanje zdravlja tih kamenica se nije popravilo. 20.000 poduzeća postalo malih poduzeća tih godina, no problemi su bili sve veći i onda se posegnulo za kamenicama iz Kanade i Japana. Tada je i uvedena japanska kamenica u Europu. No, ispostavlja se danas da je to samo e, rođak e, portugalske kamenice. Japanska kamenica je se odmah pokazala zanimljivom i isplativom za naš poduzeća, uzgoj se razvio, proširio i već Od 1880. do 1990. E, ostvaren je napredak e, uz pomoć zootehničkih e, tehnika. Prešli smo dakle sa smo dakle na novu, novi način proizvodnje koji su, novi način proizvodnje koji su isto tako poboljšali uvjete rada Dakle, prešli smo sa uzgajanja na dnu na površinsko uzgajanje i to je sve pomoglo industrializaciji i povećanju izravne prodaje od strane proizvođača. proizvodnja kamenica je dakle u prirodnom staništu, izložena je svim mogućim predatorima, vremenskim nepogodama, a kamenica kako danas jedemo je ista kao ona iz prehistorije. Poduzeća koji ih uzgajaju i prodaju su moderna, inovativna poduzeća od općeg interesa. Ovaj grafikon omogućava da napravimo jedan povijesni pregled. Dakle, ova krivulja e, pokazuje tonažu, razvoj tonaža od 1850. i 2000, 1950. i 2010. Europa je označena sivom brojom, Azija crvenim, jer ona e, se izražava u milijunima nakon 1990. Francuska da je predstavlja više od 80% europske proizvodnje. Od 90. godina prošlog stoljeća francuska proizvodnja isto e, dakle bilježi sve veći broj uzgajališta, ali isto tako je proživjela velike epizode mortaliteta. Od 2008. godine francuska proizvodnja i proizvodnja drugih država proizvođača, odnosno država članica, pretrpjela je ogromnu masovni mortalitet kamenica. Kamenica je izvanredan prehrambeni proizvod koji ima svoj kulturni i tradicionalni aspekt. Gospodarski utjecaj je važan jer 7740 eh, ima poslovnih subjekata, nekih malih, nekih velikih, odnosno srednjih i malih poduzeća, ali rade u eh, poštujući eh, okoliš. Isto tako, to bilježi promet od milijardu i 310 milijuna i e, sve se radi u prirodnom staništu. Tu imamo izravna i neizravna radna mjesta, brojna. Trošimo 41 gram mesa po čovjeku tjedno to je dio našeg e, umjeća življenja i gastronomije. Mi smo zastupljeni na 600 mjesta gdje se proizvode e, kamenice na više od 35.000 hektara. U Francuskoj je to više od 16.000 hektara javnog pomorskog e, javnog morskog e, područja i preko 5000 privatnog. Ovaj grafikon prikazuje razvoj tonaže na razdoblju zadnjih šest godina. Europska proizvodnja se stabilizirala oko 100.000 tona sa boljom i slabijom proizvodnjom izazvanom e, mortalitetima. Ovdje vidite Krivulj koja predstavlja više od 400 milijuna eura kamenice. U prilike se izvozi 10.000 tona u treće zemlje, što pokriva više od 120 država. E, tržište zajednice je isto tako jako dinamično i e, može se lako razviti. Proizvodnja je veća od e, potrošnje u Europi, dakle suvišak se izvozi i ovo je jedini e, e, proizvod koji bilježi e, višak komercijalni višak koji su izazovi ovo što je napisano dakle, tu, piše da treba zaštititi resurse izvorišta prostorno uređenje i e, osigurati zajamčiti sigurnost e, školjkarskim područjima i naravno provesti najbolje moguće prakse. Kamenice i uzgajališta i resursi predstavljaju sastavni dio ekosustava, bioraznolikosti i sudjeluju u njihovu očuvanju. Proizvođači su uvijek imali tu jedinstvenu sposobnost e, iskorištavanja i očuvanja resursa i prirodnog okoliša. Time se jamči e, uzgoj i održiva isplativost. Te resurse moramo zaštititi osobito od profesionalnog ribarenja i rekreativnog e, ribarenja kartografija ovih resursa fondova jeste jako važna kako bismo ih mogli zaštititi. Naša struka isto tako e, treba štititi i nadgledati uzgajališta, bilo se radi diploidnim ili triploidnim. Tu se nude mogućnosti za dobro upravljanje i poboljšanje fondova, osobito e, u slučaju ove prekomjerne, prekomjernog mortaliteta, ali isto tako njihova proizvodnja mora biti konkurentna sa prirodnim uzgajalištima i interesima poduzeća. Dakle, to je pitanje općeg interesa. Kako bismo organizirali opskrbu, moramo također biti u stanju stvoriti e, određene uvjete u, e, i za uzgajališta isto tako da se dobro upravlja fondovima, ali isto tako i za dobro zdravlje jedinki. Drugi izazov odnosi se prostora. Naša aktivnost je aktivnost, priobalna aktivnost, to su jako tražena područja koja su izložena velikim eh, mjenama, prirodnim mjenama, ali isto tako i eh, mijenama izazvanima ljudskom rukom. Dakle, trebamo to sve zaštititi i održavati naš okoliš. Moramo zaštititi nova potencijalna uzgajališta i zaštititi ih jer su rijetka i teško je doći do njih. Trebamo raspolagati dobrim, učinkovitim sredstvima kako bismo kako bismo vršili e, selekciju i zaštitu tih područja. Kamenice su jako dobar pokazatelj e, stanja našeg ekosustava. Ona je pravi čuvar, stražar e, našeg našeg priobalja. I moramo imati područja, zaštna područja priobalna kako bismo zaštitili na Naprimjer, kada se, su mogli upravljati tim resursima. Treba promovirati instalacije, zaštiti ih i ukinuti zabranu na određenim mjerama. Isto tako možemo imati određene e, akcije glede e, rekreativnog eh, vađenja kamenica i isto i industrijskog. Defi lui sur la qualité de l'eau. Treći izazov odnosi se na kakvoću vode. Školjkaši filtriraju vodu, dakle kvaliteta vode je ključna značaja kako bismo zajamčili sanitarnu kakvoću proizvoda, njihov rast i eh, njihovu kvalitetu moram poduzeti određene mjere glede izvora kontaminacije i mi predlažemo kao DCE i DCN e definiranje do, e, kakvoće voda gdje se proizvode kamenice. Treba imati na umu dakle, značaj ovoga svega u našem ekosustavu. Naše aktivnosti moraju se voditi u potpunosti u skladu sa zaštitom okoliša, flore i faune. Naspram e, klime i klimatskih promjena strahujemo od sve većeg e, broja, potencijalnih zagađenja. Ovdje mislim na izljevanje voda i na druge probleme. Isto tako tu postoji problem acidifikacije voda i to je nešto što treba uzeti u razmatranje glede izljevanja podmorskih e, podzemnih voda ili izljevanja preko kopna. Moramo svoj rad utemeljiti na najboljim mogućim praksama i bioraznolikost, poštovati bioraznolikost promatranje sredine moramo imati na umu i kapacitete naših e, parkova kamenica moramo voditi računa o otpadu primjer kada se radi o željezu plastici imamo dakle otpade odlagališta koje moramo razviti svugdje. Prijenos školjaka. Sad dopustio bih si reći da, s obzirom da potičem iz stare školjkaške obitelji, to nije nešto što tek sada, tek od nedavno postoji, to je nešto postoji od vajkada. I to su teme glede kojih mi proizvođači moramo e, biti inovatori i ponuditi rješenja. en conclusion il est stratégique pour le développement de l'ostréiculture de disposer d'un code spécifique pour la protection et moramo imati određene e, specifične načine proizvodnje i eksploatacije školjkaša, odnosno naši proizvodi moraju odgovarati određenim mjerilima, sanitarnim mjerilima i Europska tržišta moraju poštovati ta nova pravila i raditi na senzibilizaciji e, potrošača. Međunarodna proizvodnja je isto tako važan element, imajući na umu kvalitetu naših proizvoda i našeg e, znanja. Naši resursi i aktivnosti su ključno značaj bilo da se radi o očuvanju naše obale ili nečem drugom školjkaši su ti koji su fiksatori eh, ugljika pomažu u očuvanju raznolikosti. Istraživanje je naravno ključno značaj pod uvjetom da se postaramo da zajamčimo dobar transfer eh, na struku. Što se tiče ovog znanstvenog aspekta, mogu samo reći da najbolje je bilo približiti znanstvenike koji moraju biti malo skromniji i e, imati na umu empirijsko znanje ljudi na terenu. jer to što smo mi tu već nekoliko generacija, to nije voljom duha svetog, već jednostavno zato što postoje određene stečevine posredstva E, koje se prenose s generacije na generaciju. Hvala, Gerald. Nisam završio. Pa ja sam stvarno mislio da jesi. Ne, ali samo, sam, dopusti, ovo je bilo samo, samo zagrad. E, želim samo reći hvala vam na vašoj pažnji i ako volite kamenice, pozivam vas da ih degustirate 18.11. tijekom europskog e, prvenstva e, otvarača kamenica 2000 za 2014. To će e, dakle biti 18.11. u 9.30 u 12.15 će biti degustacija školjki. Dakle, ko voli, nek izvoli. Merci Gérald pour cette euh, Hvala Žero na ovom izlaganju i ja vas također pozivam 18. da dođete možda ne sudjelovati ili u svakom slučaju prisustovati ovom e, europskom prvenstvu jer e, radi se zapravo o umjeću otvoranja kamenica. A sada predajem riječ našem e, kolegi jer to je zaista kolega, gospodinu Martinu Ferisu, koji je zastupnik u Irskom parlamentu i koji je e, pod parol e, Sinn Fena i koji je također e, se bavio uzgojem kamenica, zar ne? Hvala lijepa. odušljevljena sam što sam danas ovdje. Kao što sam rekao, ja sam uzgajatelj e, kamenica i e, lovio sam oštrige od djetinstva. E, e, uzgoj oštriga je velika, ima veliku proizvodnju u Irskoj. E, Irska je treći proizvođač ostriga nakon Francuske i Španjolske. E, e, imamo program nadzora i kontrole koji osigurava da ta proizvodnja ostaje stabilna godinama. Proizvodnja se koncentrira na tradicionalnu proizvodnju. Mjere da se potiče taj uzgoj se provode stalno, daje se <clears throat> potpora za mlado sjeme. Isto tako imamo uzgajanje ostriga u hladnim vodama. To je vrlo važan izvor prihoda za male e, ribare. E, e, ostrige se prodaju u e, neobrađene u sirovom stanju i to e, potražnja stalno raste za njima. E, naš proizvod, o, odnos između kamenica i voda u kojima rastu je ključna. Čista voda je kamen temeljac te uzgoja. Ako voda nije dobro tretirana, onda razni zagađivači nalaze put u te vode i nitko ne želi onda jesti takove proizvode. E, e, naši e, ribari su onda žrtve takovog zagađenja. E, ljudi zapravo ne znaju koliko je delikatna ta ravnoteža. E, imamo mnogo loših primjera. E, budućnost uzgoja kamenica je vrlo važno područje našeg rada. To stvara radna mjesta, to je izvor dohotka i važni izvozni artikal. Mi mi, eh, eh, proizvodimo mi proizvodimo eh, tih ravnih školjaka, ravnih kamenica, a, imamo i dobre izglede za povećanje te proizvodnje. Međutim, održiva proizvodnja, kao što sam već rekao, ovisi i o čistoći voda kamenica je vrlo dobar prehrambeni proizvod on je e, filter za milijone e, tona morske vode ona stvara radna mjesta i ima vrlo važno mjesto u našem socijalnom poredku. kamenica treba biti e, zaštićena u Europi trebamo imati oštre standarde za čistu vodu ja sam po, proveo velik dio svog života e, loveći oštrige u Trelibeu. E, to je na sjevernom dijelu e, o polotoka Dingle. To je najzapadnije područje u Europi E, ono je izleženo nevremena sa zapada. U tom zaštićenom području se e, nalazi e, treli uzgajalište ostriga. Ostrige se tu love 200 godina. U 1700. godina Eh, uzgajališta su uvedena na irsku obalu i tu su ih eh, eksploatirali engleski trgovci. Eh, oni su uvaženi sa istočne obale engleske. Vađenje Ostriga je bilo ograničeno na malo područje na početku i time su se bavile samo nekoliko obitelji koje su koristile jedrilice a ulov je bio mali i e, glavna korist je išla trgovcima. A to je sada daleka prošlost. E, samo šest uzgajališta e, ostaju iz tih vremena. Zaliv Treli je najveće uzgajalište u Irskoj preveliki izlov e, oboljenja i pomanjkanje zaštite doveli su do pada uzgajanja. E, do 1966. godine e, osjege se lovilo od 1. listopada do 28. veljače od naime to je uveden je lovostaj u nekim uzgojalištima imamo još e, i danas proizvodnju zbog dobrih e, upravljačkih planova i mjera zaštite. E, ja se bavim uzgajanjem i lovom osviga cijeli život. Kamenice su se hvatale najprije iz jedrilica, a kasnije su došli motorni brodovi ja se još sjećam kad sam prvi put išao s ocem loviti ostrige. E, u usporedbi s današnjim e, tehnikama, kad imamo GPS e, i tako dalje, to je bio drugačiji svijet. Tada je lovljenje ostriga uključivalo težak rad. Prošlog tjedna sam e, imao opet zadovoljstvo da idem na lov oštriga zajedno sa e, obitelji. E, ja bih vam htio ispričati jednu veliku uspješnicu. Ta ribarsko poduzeće je kao mnoga uzgajališta postalo zastarjevalo je i e, trebalo je uvesti nove metode da bi se e, osigurala održivost. 970. E, godina uzgajanje i lov osiga je bilo u padu zbog nezakonitog lovljenja. Ljudi su hvatali, lovili ostige manje od 75 mm i vadili ih. Posljedice toga Eh, jeste bilo da su ostrige eh, eh, i mjest je toliko pao da je sve došlo u veliko pitanje. 1976. jedna je izaslanstvo otišlo u upravu Kerija i kako bi se osiguralo preživljavanje ostriga. To je bio prvo, e, prvi put da su izaslanici iz svih e, područja do, e, se sastali i kao rezultat tog sastanka doneseni su podzakonski akti 1977. godine. Svi su radili za zajedničko dobro u e, dve prethodne godine 240 čamaca je išlo u lov na kamenice e, bez ikakve dozvole. E, neki od tih ribara su bili iz drugih područja, ne iz naše županije. Tu je bilo raznih profesija i to je sve vršilo velik pritisak na e, kamenice. E, onda smo osnovali jedan ad hoc odbor, e, izabrali smo predsjednika i taj odbor putovao po svim krajevima naše županije kako bi dobili potporu. Također su, su se onda podijelile dionice E, onda je e, poduzeta jedna javna istraga i e, došlo je do upravnog rješenja. U 1980. došlo je to upravno rješenje i osnovana je Treli kompanija za vađenje ostriga zapravo nismo odu, osnovali e, poduzeće već zadrugu i na kraju smo dobili e, rješenje za osnivanje zadruge e, u kojoj su bili predstavnici ribara trgovaca kao i nezavisni predstavnici župan predstavnici skupštine predstavnici odbora za osposobljavanje i drugi. E, imali smo onda osnivanje novog odbora, uposlili smo vodočuvare, e, onda smo uveli kvote, e, to je bilo na početku teško da se ljudi toga pridržavaju. Dakle, angažirali smo vodočuvare koji su radili zajedno s umirovljenim policajcima. E, također smo uveli nešto e, što smo zvali dozvolova. E, trebalo je ishoditi i licencu i dozvolu. Prije smo imali 240 brodica koje su vadile ostrike, a sada imamo ih samo 80. A to je dobro za očuvanje e, područja. Imamo 180 e, dioničara koji su svi zainteresirani za održavost uzgajališta. Nakon ovog rješenja imali smo ambiciozne planove da poboljšamo uzgoj, međutim e, jasno je da je pomekanje novca to malo spriječilo u posljednjih deset godina je došlo do značajnog naprana. Mm, mm, e, e, ribari, e, muškarci i žene sudjeluju u raznim pokusima i proširuju uzgajališta. Sada imamo nekoliko uzgajališta i sve i svi indikatori su pozitivni. Danas je naše uzgajalište mnogo veće nego prije 30 godina. To je naj, uzgajalište koje ima najbolju upravu u Irskoj. E, e, svi dionici, ribari, kupci, e, zakonodavne agencije i tako dalje, svi surađuju kako bi uspjeh bio što veći. Ako sve to uspije, e, naše uzgajalište će prosperirati i u budućnosti. Svi moramo biti budni u zaštiti uzgajališta. E, e, do nedavna nismo imali grabežljiveca i virusa. Sada imamo problem sa virusom koji se zove norovirus imamo problema e, kao u Treliju koji je glavni grad. E, e, sada radimo sa relevantnim tijelima kako bi taj problem riješili. Zadruga je jedinstvena u svojoj strukturi i on surađuje sa ribarima, članovima E, kako bi e, cijela zadruga imala od toga koristi. Moramo sada diversificirati i e, uzgajati i druge školjkaše. Mi ćemo proširati naša uzgajališta na, na zapad i tako osigurati veće prihode našim dioničarima. E, sada imamo samo 80 dozvola, što znači da samo 80 ribara e, e, koristi uzgajalište. U prvom redu smo zainteresirani za konzervaciju i zaštitu, a to je u interesu svih dionika u Irskoj. Hvala lijepa, dragi kolega, na ovom doprinosu. E, e, sada zastupnici mogu postavljati pitanja e, Martinu Ferisu i Žeralu biou, Ako to želite, imamo li pitanja? Želite li neka pojašnjenja? Ne, nema toga. Ne vidim reakcije. Gospođa, Nirija Nirjada ima. To nije pitanje, već primjedba. E, slušala sam sad Marka. Mislim da je cijela ideja zadruge e, je vrlo dobra za ovakva mala područja. E, ljudi moraju surađivati. Mislim da to može biti vrlo koristan model za druga područja. Mislim da i ona mogu usvojiti tu ideju. E, ne začuđuje me da, da vas upravlja samo upravljanje e, i u političkom smislu. E, slažem se, u nekim područjima je to dobro i u nekim situacijama. Izabelima riječ. Hvala gospodine predsjedniče, hvala našim govornicima. Ja dijelim mnoge e, ove e, stvari koje ste rekli, e, ovaj, ovo što je rekao gospodin Vio, predsjednik Cencija, on želi zaštitu zaštitu staništa, ekosustava i tako dalje. Vjerujete li e, da su današnji propisi dovoljni? Da li su e, planovi dovoljni? E, što očekujete od nas? Da li uopće nešto očekujete od nas? Oui, moi j'ai toujours l'habitude de dire que ja obično kažem da je zaštita nedovoljna i kada govorimo o zaštiti središta, onda bismo uvijek željeli imati razrednicu gdje je voda plava, pjesak, bijel i tako dalje. Ali to nije ta zaštita koja nam treba. Nama zaštita treba u pravom smislu riječi. Ja sam rekao da se moja obitelj bavila uzgojem e, kamenica i već 50 godina ja živim i radim u istom predjelu. I što sam vidio? Vidio sam da mnoge vrste nestaju, bilo da se radi o školjkama, algama ili ribama. Dakle, zaštita koja nama treba danas e, je zaštita s kojom ne raspolažemo. Nije dovoljna ta zaštita. Isto tako, mi imamo dosta močvara e, oko nas močvare u kojima se razvijaju mikroorganizmi koji su jako osjetljivi na svaku vrstu promjene. I kada vidim što se dešavalo u tim močvarama, vidim zapravo da e, je to nešto na što je utjecala poljoprivreda negativan razvoj poljoprivrede. Vidio sam da se obala e, izmijenila zbog e, prevelike posjećenosti i zbog e, instrumenata koji nisu prilagođeni, a koji se koriste u priobalnim područjima. Govorim također i o mrežama za pročišćavanje vode i za pročišćavanje rijeka, sve ono što se izmijenilo u posljednjih 50 godina, ja sam tome svjedočio i sve to je dovelo do e, izumiranja vrsta i na tome moramo raditi. 45. E, godine u Francuskoj je objavljen dekret e, koji je imao za cilj uspostavljanje sanitarnog perimetra za koje bi obuhvaćalo sva područja na kojima se proizvode školjke. I mislim zaista da se sad već trebamo probuditi i učiniti nešto. Postoje političke odluke koje moramo e, donijeti za zaštitu svih ovih e, područja jer e, školjke se proizvode u priobalnim područjima, a ne u pustinji. Dakle, nigdje drugdje. Ukoliko želimo nastaviti baviti se proizvodnjom školjki kako treba, onda moramo uspostaviti jedan e, sanitarni kordon, odnosno sanitarno područje koje će e, zaštititi ta proizvodna predjela. Hvala, Žerar. Ja zaista mislim da je to istinit to ne samo za Francusku, već i za cijelu Europu. Evo, ovdje naročito mislim e, direktivu o nitratima, e, kojom se danas nameću propisi vezani uz upravljanje e, vodama, ovdje se radi o slatkovodnim vodama, ali koje se izljevaju u more i mislim da je sada to već u tijeku, iako se još dosta toga treba uraditi, bez obzira na to da li se radi o bakteriološkom pristupu, evo ti si malo prije govorio o pročišćavanju voda, a, ili možda trebamo izmijeniti poljoprivredni model, ne želimo sada poljoprivredno optužiti za sve, ali ipak se i tu treba nešto učiniti. U izlaganju gospodina Boa je vrlo jasno e, rečeno koliko poljoprivreda, na primjer uzgoj kukuruza, utječe na uzgoj e, kamenica. Dakle, postoji e, međusobna povezanost između ove dvije djelatnosti i sve dok ne budemo uspostavili kvalitetna e, vodena područja, nećemo imati ni kvalitetan uzgoj kamenica. Na tome moramo raditi u svim predjelima Europe a sve dok to ne uspijemo učiniti, bit ćemo u ovako teškoj situaciji. Gospodin Finč, vi ćete nam sigurno nešto dobro o Europi reći, zar ne? Pa ja uvijek govorim samo o pozitivne stvari o Europi. Ja samo mrzim Evropsku uniju. Gospodine, da li se vi da li se vi zalažete za zatvaranje određenih uzgajališta kamenica i mislite da to može biti pozitivno za e, razvoj? Ne znam, samo postavljam pitanje. Pa ja ne znam kakva je veza između zatvaranja pogona za uzgoj e, kamenica. Ako sam dobro shvatio pitanje, ne znam zapravo što bi to na koji način bi to moglo doprinijeti bilo čemu, jer ovdje ne govorimo o prekomjernom e, izlovu, već govorimo zapravo o ukrožavanju proizvodnje. Bez obzira na to da li zatvorimo ili ne zatvorimo pogone, ja vam neću sada pričati svoju životnu priču, ali 70. godine sam e, svjedočio najvećem slučaju e, bolesti životinja. U to vrijeme su moji roditelji se bavili uzgojem e, školjki i u to vrijeme zapravo smo zaista svjedočili e, najgorim e, epidemijama a evo 44 godine nakon toga ja sam još uvijek tu i bavim se istom djelatnošću što znači da smo se uspjeli prilagoditi uspjeli smo izmijeniti i prilagoditi naše prakse naše, naša ulaganja u našem poduzeću kako bismo se mogli oduprijeti svim tim e, krizama e, zajedno sa svojim e, sinom i njegovom suprugom radim na svom pogonu imamo još nekih 30-40 zaposlenih i ja ću sve učiniti kako bi i moji unuci mogli se baviti istom ovom djelatnošću ukoliko to budu željeli dakle ja samo radim na prirodnom uzgoju E, u prirodnom središtu što me ne spriječava da radim i na komercijaliziranju tribenice jer postoji potražnja za tim. E, malo prije se govorilo o označavanju triploidnih kamenica. Ja od samog početka to radim. Kada prodajem triploidne kamenice, to jasno stoji, to je jasno naznačeno na njima da se radi o triploidnim kamenicama. Ja se toga ne plašim. E, mislim da nije nikakvo rješenje u zatvaranju pogona za proizvodnju kamenica. Nažalost, kada sam počeo raditi s roditeljima, bili smo u Šarent Maritimu i e, tu je bilo više od e, 5000 poduzeća, danas ih ima otprilike 1017. Nažalost, bolesti e, životinja e, su dio e, povijesti kamenica. Ako se vratimo u 1930. godinu, tada smo se samo bavili vađenjem kamenica, ne uzgojom, ali i to je tako bilo i prije nekoliko stoljeća i svaki put su se ljudi suočavali sa bolestima E, kamenica. Ali danas imamo jedan gospodarski model koji je takav da ne da teško omogućava obiteljskim poduzećima da prežive. Prije nekoliko godina smo vidjeli da je gospodarski model utemeljen na industrijskim proizvodnim pogonima i to je ono što ugrožava obiteljsku proizvodnju. Nakon 50 godina rada, evo mogu jasno reći kakva je bila moja karijera, bilo je uspona i padova, ali ipak mislim da sam dobro izdržao sve to i danas sam još tu, bavim se istim poslom i moja djeca će moći nastaviti raditi isti taj posao ukoliko to žele. Hvala. Imamo li još nekih e, komentara? Ne. U tom slučaju ću zaključiti ovaj sastanak. Najprije se želim zahvaliti e, našim govornicima koji su govorili o problemu uzgoja kamenice. Ovo je ovo posljednje izlaganje e, našeg kolege Žeralda Viadoa je prilično optimistično usprkos problemama s kojima se suočavamo. To isto rekao i gospodin Feris i jasno nam je da moramo učiniti sve što nam je na raspolaganju kako bi se borili protiv virusa i protiv svih bolesti koje napadaju kamenice, ali e, iskreno se nadam da ćete biti mnogobrojni e, 18.11. E, i da ćete mnogobrojni E, moći uživati u e, plodovima kamenica za božićne blagdane. Kao što znate, mnogi ljudi u Europi za vrijeme e, božićnih blagdana jedu kamenice. Gabriel, ti si još nešto htio reći vezano uz sastav savjetodavnih vijeća, možda to želiš sad napomenuti, vezano uz e, zapisnik e, koordinatora. Iako nas nema mnogo, to će ipak biti službeno rečeno. Da, hvala predsjednice. Dakle, što se tiče sastanka koordinatora, točka šesta, stavak prvi, e, savjetodavna vijeća, možemo reći 30, jel? ali imamo 11 ili 30. Da, dakle, 11 ih je. A, došli smo pod točku razno, je tako? Dakle, što se tiče idućeg sastanka odbora, htio bih e, postaviti jedno pitanje. Dakle, da li odbor može doći i obavijesti nas o e, napretku ostvarenom glede e, sporazuma, na primjer, glede sporazuma sa trećim zemljama i ne znamo na čemu smo e, u slučaju svakog od tih sporazuma. Možemo to i za zatvornih vrata možda napraviti, ali bilo bi dobro da se na tome razgovara na nekom od budućih sastanaka našeg odbora. Hvala. Dobro, tražimo od komisije, od Europske komisije da dođe i kaže nam kako stojimo sa svim tim sporazumima, ali naravno iz zatvorenih vrata, kako bismo mogli e, precizne informacije dobiti od Europske komisije. Sa Cezarom Debenom sam govorio danas e, i on se slaže da to napravi. Eto toliko, dragi kolege, iscrpili smo dnevni red, dakle proglašavam e, ovaj sastanak odbora za ribarstvo zaključenim. Idući sastanak bit će u 3.12. i 4.12. četvrto pola dana, a petog cijeli dan. Želim vam eh, svima dobar kraj ovog dana i najljepša hvala svima.